u našem osoblju i, povjere, i prevoditeljima. Želim vam svima sretan put doma i ovim zatvaram današnju dnevnu sjednicu. Hvala.